inicijativu Burgerfass. E, Hane Svoboda, e, predsjednik SID, je napravio jednu... Gospodin Štadler, e, da vas... Idemo prvo na upravne stvari, a kasnije ćete o tome govoriti. imam eh, nekoliko upravnih stvari koje moramo odraditi. Eh, u srijedu eh, smo dobili najavu odbora za zapošljavanje i socijalne poslove da ne, bude primjenba na uredbu komisije koja, koja se dodaje uredbi broj 223 i tako dalje tu nije bilo nikakvih primjedbi pa to smatramo usvojenim. To će biti sutra objavljenje. E, želio bih vas također obavijestiti da sukladno propisu 216 stavak 4 e, e, nije bilo zahtjeva da se stavi na glasanje korigenda koje su najavljene u srijedu. Eh, one su tako eh, time usvojene. Eh, a to će se smatrati usvojenim ako ne bude prosvjeda do sljedećeg zasjedanja. Imate to na seans on direct, a objavit će se u zapisniku ove sjednike. Odbor za ustavna pitanja članak 160 stavak 1 i 195 stavak 3 o poimeničnom glasovanju koji su na, po članku i članak 7 stavak taj taj